Bonjour à tous. Buenos días. Dobar dan svima. Poštovane kolege, molim zauzmite mjesta. Ja vas pozdravljam na sastanku odbora LIBE, prvo redovno zasjedanje nakon konstituiranja i konačno počinjemo raditi redovite poslove. Molim vas za tišinu kod zauzimanja mjesta. I evo kakav nam je današnji i sutrašnji dnevni red. Danas zasjedamo ujutro i poslije podne uz e, dva povjerenika, povjerenici King za sigurnost i Jurova za pravosuđe. I dalje molim za tišinu i zauzmite mjesta. Ja vas pozivam da se pridržavamo dodijeljenog vremena za ova zasjedanja. Dakle, počeli smo u 9.15, radit ćemo do 11.30, nakon čega slijedi sastanak koordinatora, a poslijepodne se ponovno sastajemo u 15 sati i radimo do 16.30. A sutra Počinjemo u 9 ujutro pa do podneva. Prvo, kao i obično, usvajamo dnevni red. Ako nema primjedbi na predloženi dnevni red, smatra se usvojenim. Pa sad nadalje slijede objave. Prvo, jezični režim. Žao mi je što nema prijevoda na e, irski i latvijski, a svi ostali jezici imaju prijevod. I dajemo, podupiremo e, preporuke koordinatora prema pravilu 205 na sastanku od 11. srpnja. Možete zapisnik naći u dokumentima. Zatim izvjestitelji, prvo ja kao predsjednik sam e, imenovan e, izvjestiteljem za e, slučaj Irske u pogledu registracije vozila. Roberta Mecola, Pučani, izvjestiteljica o uredbi o e, online dokumentima, pravima i krivotvorenima, takozvani FADO sustav. Zatim, Alice Kunke, dakle, izvjestiteljica za e, program o pravima i zatim Majid predstavnik zelenih, izvjestitelj o horizontalnoj direktivi o jednakom postupanju i gospođa Daly Gue, izvjestiteljica za Periklis, razmjenu. I konačno, imenovanje izvjestitelja za mišljenja Gwendolyn Delboscofield, zeleni, za Libe E, mišljenje o nacrtu proračuna za 2020. godinu. Odbor podupire sve ove nominacije, iako nema primjedbi, smatramo to usvojenim. I sad prelazimo na dnevni red današnjeg sastanka za prije podne. Krećemo od četvrte točke – i to bi trebalo trajati do 10 sati, dakle 40 minuta. Radi se o raspravi o općem proračunu Europske unije za e, financijsku godinu 2020. razmatranje nacrta mišljenja. Dajemo riječ gospođi Gwendolyn Delbos Corfield. I nakon toga bit će vremena za razmjenu mišljenja s izvjestiteljima u Sjeni i s komisijom. Dakle, gospođa Gwendolyn Delbo Scorfield ima riječ. Hvala vam lijepa i hvala na podršci jer ovo je za mene nova zadaća. E, ovaj dosje sam preuzela od prethodnog izvjestitelja u sjeni, to je konačni nacrt višegodišnjeg financijskog okvira za e, naredno razdoblje i također e, za ono iza toga i doista zato trebamo biti ambiciozni i žao nam je što stajalište komisije nije toliko ambiciozno koliko bi moglo biti. A ono mi mislimo da je e, ovo dosta e, teško za nas. Imam više točaka e, u tom proračunu Dakle, prvo e, smanjenje e, IASF fonda za e, azil i to je važno s aspekta fonda za sigurnost kao i odobrenih sredstava za ove, ove namjene i za Europsku graničnu i obalnu stražu za godinu 2020 što je najveće povećanje od svih e, agencija. Također, vjerujemo da ćemo kroz to uspjeti i doprinijeti spašavanju života na moru. Imamo još odobrenih sredstva za EPPO, za e, istražno djelovanje i e, potrebno je e, imati dostatna, sredstva za e, državnog za odvjetnika, odnosno tužiteljstvo Europske unije. Važno je i namaknuti sredstva za zaštitu podataka i ako pogledamo kakva je situacija s ljudskim resursima, tu je potrebno i pojačanje. Dakle, evo, toliko od mene. Hvala. Izvjestitelji u e, sjeni, izvolite. Gospođa Fosenberg. Gospođa Fosenberg, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni. Ponavljam, nisam izvjestiteljica u sjeni, samo sam se željela javiti. E, mogu li sada dobiti riječ ili ne? Ponavljam da nisam izvjestiteljica u sjeni. A što je sa izvjestiteljem e, u sjeni Pučana. Nije ovdje. Idemo sad e, po izvjestiteljima u sjeni po klubovima. Pa ćete potom dobiti riječ. Kristijan Termes, e, izvjestitelj u sjeni za SND. Hvala vam predsjedatelju, poštovane kolege kao izvjestitelj u Sjeni za proračun za financijsku godinu 2020. Zahvaljujem izvjestitelju zelenih na e, uloženom trudu u ovo mišljenje i mi e, podržavamo to mišljenje e, i predlažemo određene dopune. Jedna od tih dopuna odnosi se na razvoj instrumenata za održivo dugoročno financiranje e, u e, stamjenom za e, sredozemlje i to za migracije govorimo o ljudima ljudskim osobama koje su u opasnosti po život osim toga, trebamo i ponoviti svoj cilj uspostave e, ureda e, i agencije za azil, kao što je e, odluka donesena 2016. i po njoj treba postupati. Potičemo komisiju da jača podršku i potporu koju pruža istraživačkom novinarstvu te ćemo dati i e, uložiti amandman za e, dopunu u tom smislu da bi se podržalo slobodu medija. Evo, e, ovaj, ovo je moj prvi zadatak kao izvjestitelja u Sjeni od kad sam došao u Europski parlament. Hvala vam lijepa. gospođa eh, Faulen Keller iz eh, Aldija. Hvala lijepa. Poštovane kolege, gospođe i gospodo, prevoditelji, zahvaljujem eh, izvjestiteljici Gwendolyn na uloženom trudu u ovo izvješće, a migracijska kriza od 2015. godine je podigla razinu svijesti o tome da je potrebno više suradnje i solidarnosti u pogledu migracijske krize kojom e, treba bolje upravljati što bi nam e, omogućilo i bolju zaštitu granica i državama e, članicama treba dati potporu za rješavanje zahtjeva za azilom. I upravo zato imamo značajnu ulogu u potpore državama članicama e, u smislu e, podrške operativnim agencijama i e, njihovom opremanju. Veći broj agencija je dobio veću, veći proračun kao i ASF, kao i Frontex, odnosno Europska granična i obalna straža. Vidimo međutim da nemamo u skladu s tim i porast broja zaposlenika do 2027. Trebalo bi to biti 10.000 ljudi e, zaposlenih u obalnoj i e, u obalnoj straži i graničnoj straži i Žao nam je da je došlo do smanjenja u integracijskom fondu i to za 15%, što je naglašeno i u mišljenju izvjestiteljice. Osim toga, e, zabrinuti smo i za financiranje dviju agencija. prvodnih od njih je Europol. Čini se da se e, proračun donekle povećao ali nismo usklađeni s predviđanjima e, koja bi bila usklađena opet e, s misijama Europola i imamo do 2022. 25% e, smanjenje, a uloga Europola raste i ima sve veću ulogu u unutarnjoj sigurnosti borbe protiv terorizma i kako onda uskladiti e, sve to ukoliko agenciji Europol ne dodijelimo adekvatna sredstva za e, borbu. Ovo smanjenje od 25% recimo i zaposlenika je e, preveliko. A niti Ured europskog e, tužitelja ne dobiva dovoljno e, sredstava. To je e, institucija koja se treba boriti protiv prijevara i nema dostatno financiranje da bi postigla zadane ciljeve. Što se tiče prioriteta iz područja migracija, izvjestiteljica je navela da dodjela sredstava nije proporcionalna s obzirom na smanjenje broja migranata od 2015. godine. U svakom slučaju potrebna nam je bolja kontrola e, granica da bismo anticipirali e, tijek migracije i brojeve za budućnost i da Evropska unija bude spremnija. Migracijska je e, politika, prioritet i svakako treba poboljšati način primanja eh, izbjeglica i postupanja eh, kod zahtjeva za azilom. Ovo nisu eh, suprotstavljeni ciljevi, jedno i drugo je važno. A što se tiče zahtjeva za azilom, Europski parlament treba preuzeti obvezu revidiranja pravila koja ravnaju azilom da bi se iskazala veća e, solidarnost, pogotovo za one koji su kvalificirani za međunarodnu zaštitu. Gospodin Johim Ružicki. Ne, ja gospodina Brođinskog danas eh, eh, sam zamijenila i jer nije mogao doći. On je dao svoje mišljenje koje ću ja u njegovo ime predstaviti. Prvo zahvaljujem eh, izvjestiteljici na nacrtu mišljenja 2020 sedma i posljednja godina sadašnjeg VFO-a u kojoj smo zadržali sredstva za plaćanje na prethodnoj razini e, i mislimo da možemo e, izbjeći problem dospjelih plaćanja e, koja, koji smo već prethodno imali i 2015. godine gotovo 30 milijardi eura nije isplaćeno po dospjeću i preko 20% svih plaćanje je ovdje pod tri. Mi ćemo e, podržati e, problem migracije i zaštite granica Europske unije, ali za, a za proračun iz, za 2020. pozdravljamo e, po, povećanje dodijeljenih sredstava za Frontex koji je instrument fleksibilnosti i koji može pokriti druge potrebe iz poglavlja trećeg kao što je sigurnost, migracijski tokovi i tako dalje. Razumijemo i nove potrebe i izazove da se postupa s migracijama kao s prioritetom. Želimo međutim biti i oprezni s obzirom na trend da se koriste svi e, mehanizmi fleksibilnosti i transferi. Upravo e, u svrhu namirenja potreba migracijskih i sigurnosnih kriza. Hvala vam lijepa. A sada za GUE kolegica Frau Cornelia Ens. Je li ona ovdje? Da li je ovdje netko iz kluba GUE? Ne, nije tome tako. Onda prelazimo na ID. Gospodin zastupnik Tardino, izvo, o, gospođa Tardino. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na izvješću. smanjenje proračunske linije za imigraciju nam govori nešto o nerazumijevanju ovog pitanja. Obzirom na raspodjelu sredstava ne slažemo se u potpunosti. Smatramo da treba učiniti više da se pomogne onim državama koje su na prvoj liniji, koje su na udaru Dakle, moramo ovo pažljivo razmotriti kako bismo se mogli učinkovito suočiti sa e, migracijskim tijekovima i pomoći onim državama e, koje su domaćini izbjeglicama bez obzira jesu li to treće zemlje, zemlje na e, granicama Europske unije E, moramo surađivati sa svim raznim agencijama i onima koje su vezane uz pravosuđe kako bismo e, uskladili sve napore koje ulažu sve strane. No postoje e, neke točke gdje ne razumijemo logiku osobito kad je riječ o preuzimanju odgovornosti svih strana Smatramo da Europol igra važnu ulogu i da mu je potrebno dati dostatna sredstva. Nemojmo zaboraviti da je ova situacija dovela do ekstremizma, do širenja ekstremističkih mišljenja diljem Europske unije i do e, socijalnih nemira. Sada Otvaram e, raspravu i ostalim zastupnicima. Gospođa Vocenberg, e, imate riječ. Hvala. Prvo želim čestitati izvjestiteljici i svim izvjestiteljima u Sjeni a za one koje ne znaju, ja sam iz stranke Nova demokracija iz Grčke, pripadam pučanima i želim reći da naša zemlja koja je na jugu Europe je uvelike opterećena migracijama ali to je naravno pitanje koje se tiče cijele Europske unije. Tijekom posljednjih pet godina su učinjeni važni koraci, no unatoč tome ušli smo u izbore bez revizije e, Dubline, Dublina, e, no mi imamo određene obaveze. Obzirom na zemljopisnu konfiguraciju Europskog parlamenta ovo je postalo neophodno treba e, revidirati Dublinsku uredbu, a kada je riječ o migracijama treba pojačati e, fond, ne samo da bi se pomoglo migrantima i onim državama koje su najviše opterećene, već i da bismo pokazali solidarnost. Nemojmo zaboraviti da radimo za naše evropske građane, a da su oni zabrinuti zbog migracija e, i to se odnosi odnosi na sve države članice, a one države koje su prve na udaru kao što je Grčka gdje migranti dolaze imaju veće potrebe nema sumnje da e, kako god Europska unija e, prilagodi svoj proračun e, obzirom na ovu situaciju imamo vrlo teškog susjeda Tursku predsjednika Erdogana koji podriva odluke Europske unije on prijeti da će jednostavno dići branu i onda će biti jako teško upravljati situacijom situacijom osobito na pravedan način. Ja kao zastupnica u parlamentu i članica Pučana podržavam prijedloge izvjestitelja e, koji idu e, za tim da se osnaži e, fond za azil i migracije. To će pomoći onim državama koje nose najveći teret, ali istovremeno to pokazuje poštivanje vladavine prava prava i pravičnosti. Hvala, gospođa Guillaume. Ja želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom radu. Mislim da fond koji je vezan uz reformu Dublinske uredbe i ona sredstva te okvir za iskrcavanje, to je sve preusmjereno. Pa to još uvijek je bilo blokirano, bilo da nije spremno, ali taj mehanizam za iskrcavanje trenutno nema pravnu osnovu. Kako možemo imati dostatno jamstvo da će se ta e, sredstva e, preusmjeriti i da time nećemo ugroziti provedbu? Gospodin Prokačini iz EKR-a je također tražio riječ. Gospodin Pokačini, eh, hvala. Želim samo reći sljedeće. Pristup izvjestiteljice Eh, je nešto što općenito mogu prihvatiti. Dakle, potrebni, eh, potrebna su nam sredstva za integraciju migranata, isto tako i za repatriaciju migranata, ali eh, ova referenca da se treba sustav repatriacije učiniti učinkovitijim te odgovornost e, Europske unije, e, to je sve u redu, ali nažalost e, unutarnje upravljanje migracijama je dobilo manje sredstava, tu su se sredstva smanjila. Mi moramo uzeti u obzir i internu situaciju, a ne samo onu izvan Europske unije. Isto tako pitanje vraćanja ali ne samo to. Dakle, mi predlažemo niz e, amandmana kako bismo ojačali proračun za prevenciju terorizma prekograničnog kriminala. Dakle, sve više i više zastupnika se javlja za riječ, pa dajem svakome dvije minute. E, gospodin Idegi, želim samo reći da je ovo važan e, element proračuna koji nas očekuje. Želim reći da imamo, e, moramo imati jasni politički e, stav o migracijama i o zaštiti granica, a to je ključ za stabilnost i za okončanje krize koja ima i humanitarni aspekt. Dakle, mislim da se moramo fokusirati na jačanje financijskih e, sposobnosti Europola, Eurojusta i Cepola e, i e, zaštitu vanjskih granica Europske unije. Također se mora jasno reći da oni migranti koji su došli u Europu posljednjih nekoliko godina, a nemaju pravo ostati, moraju biti vraćeni e, u e, svoje zemlje jer to samo povećava e, tu neregularnost migracijske situacije u Europskoj uniji. E, stoga je potrebno u proračunu podržati te agencije i te politike. Hvala, gospođa Volaf, zastupnica iz socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Ja se također zahvaljujem e, izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni. Imala bih jedan prijedlog Istaknula bih e, da politički angažman što se tiče jednakosti spolova i takozvani gender mainstreaming još uvijek e, ne dolazi do izražaja u dovoljnoj mjeri u proračunu. E, ova metoda takozvanog gender budgeting e, treba e, voditi računa o tome da se dovoljno uzimaju u obzir specifične potrebe muškaraca i žena. U kontekstu migracija želim istaknuti upravo to pitanje zato što je tu veliki problem nasilja nad ženama i djevojčicama a znamo da postoji ovdje trend smanjenja sredstava u proračunu i željela bih da proračun za 2020. a posebice da u sklopu razgovora o VFO-u uzmemo u obzir ovu metodu i vodimo računa o jednakosti spolova i vodimo računa o tome da osiguramo dostatna sredstva za ta područja. Zastupnik Papadakis. Puno hvala. Dakle, osnovno pitanje nije samo iznos u proračunu, već i opća orijentacija ovog proračuna, a i same Europske unije. Po pitanju migracija povećava se e, provedba zakona odnosno gonjenje tih pojedinaca e, putem mehanizama kao što su Europol, Eurojust, e, otvaranje policijskih dosijeja za sve manje-više način kako se ponaša Frontex i sve ove agencije kojima je svrha potisnuti migracijske valove e, E, to je reakcionaran pristup e, koji se mora e, preokrenuti. U Europskoj uniji se sada migranti zatvaraju, oni su zatočeni u pojedinim mjestima na granicama. Ljudi žive u užasnim situacijama kao što je onaj strašan kamp na otoku Mitilini u Grčkoj, onda logor Morija, to su strašna mjesta. E, to je doljevanje ulja na vatru, na jednu barbarsku vatru. E, ta e, situacija i dalje traje, problem se pogoršava zato što je Evropska unija igrala veliku uligu u svim tim imperialističkim ratovima. Gospod, zastupnica Katarina Griki. Hvala. Čestitam kolegici izvjestiteljici na ovom važnom izvješću jer adekvatno financiranje i sve mjere koje treba primijeniti na različitim područjima politike e, to je iznimno važno pitanje. Potrebno je dostatno financirati važna pitanja kao što su na primjer migracijske politike. Neki kolege koji su već govorili su to naglasili, no želim naglasiti koliko je važno financirati agencije, a Eurojust, Europol, ali ne samo njih. I želim naglasiti da nažalost e, e, Europol je dobio premalo sredstava, kao da ga se kažnjava. Oni se nalaze u vrlo teškoj situaciji, a slično i sa drugim agencijama agencije koje djeluju u tom sektoru su neophodne. One su potrebne za E, objedinjavanje informacija e, koje su nužne e, za, borbu protiv međunarodnog kriminala to su pitanja financiranja koja se odnose na živote ljudi u Europskoj uniji. A sada nakon što su se javili zastupnici, riječ ima komisija. Gospođa Gementer, da li je to vaše ime, imate riječ. Dobro jutro, ispričavam se što mi je ime tako komplicirano. Ja sam dvije za proračun 2019. imala PowerPoint prezentaciju, ali on, ona sadrži e, i dio koji se odnosi na 2020 pa bih htjela da se prikažu zadnje dvije prozirnice. Dakle, komisija je nastojala prezentirati uravnoteženi proračun koji će uzeti u obzir sve potrebe i policijsku suradnju i upravljanje granicama. E, mi smo se držali predviđenih iznosa, tu i tamo smo nešto prilagodili, tako da imamo proračun gdje se naglašava upravljanje granicama, e, e, fond e, ISF koji će omogućiti i nova informatičke sisteme kao što su ETIAS ili ESIS, a isto tako smo pojačali proračun Agencija za unutarnje poslove u ovom kompliciranom kontekstu Brexita to nije bilo lako postići, ali mi smo i EASO i ECB e, ojačali, a isto tako smo predložili e, povećanje e, za Lisu, CEPOL i Europol kao i Agenciju za droge koje imaju više posla i trebaju dobiti više sredstava. Bićemo zahvalni ako parlament podrži e, ta povećanja sredstava jer vijeće predlaže rezove. Kad je riječ o AMIFU Fondu za azil, migracije i integraciju, kao što znate, predložili smo manji iznos koji je bliži e, programiranom iznosu, ali je e, manji od onog u 2019. A to je zato što smo e, dobili 175 minuta, milijuna više u tom proračunu za 2019. za Grčku zbog e, programa Estija e, a 2020. će se taj program nastaviti, ali će se financirati e, na mješovit način, odnosno još uvijek nekim sredstvima iz 2019. A, AMI financira četiri cilja vraćanje, E, mjere solidarnosti, e, preseljenje, e, prihvat i mjere azila te integracije i mjere zakonitog, zakonitih migracija. Dakle, sve te četiri komponente se financiraju, a mi predviđa vrlo točne i e, fokusirane mjere u trećim državama, e, na primjer u državama gdje e, selimo ljude iz Europske unije ili zemlje gdje vraćamo migrante koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji. Dakle, to je vrlo odmjeren odgovor ali najveći dio sredstava za vanjske aktivnosti je u vanjskim instrumentima. A kad je riječ o vrlo e, specifičnom dijelu proračuna AMIFA, komisija je predložila omotnicu od 460 milijuna za e, Dublinsku e, uredbu o kojoj se raspravlja u programu, odnosno u proračunu za 2020. To je vezano sa proračunskom linijom za solidarnost i za preseljenje. Dakle, preseljenje, e, mjere solidarnosti, e, konkretne mjere podrške u zemljama koje su e, na prvoj liniji, uglavnom Grčkoj i predložili smo i da dijelovi toga budu preusmjereni odmah da se podržaju transnacionalne aktivnosti na području integracije i policijske suradnje. Dakle, mi smo malo izmijenili e, pristup jer smo vidjeli ove godine da je sve bilo uloženo u pričuvu zato što se očekivala e, uredba, no sad ćemo vas tražiti da e, oslobodite tu pričuvu. Kad je riječ e, o iskrcavanju, e, to je pokriveno pravnom osnovom AMIFA i te se aktivnosti mogu financirati jer naravno već puno godina ljudi pristižu. Dakle, cilj je da imamo stabilnu razinu sredstava za AMIF i upravljanje granicama, ali želimo da taj proračun bude raspoloživ i brine nas što je komisija predložila rezova e, i kad je riječ o Dublinskoj uredbi i o tome trebamo raspravljati. Hvala lijepa, gospođo Gminder. To bi bilo to što se tiče ove točke dnevnog reda. Točno smo se držali predviđenog vremena. Nakon ove rasprave mogu samo najaviti rok za podnošenje amandmana za, na nacrt mišljenja. A isto tako e, rok za podnošenje amandmana na nacrt proračuna za 2020. Rok je 27. E, kolovoza u podne. Dakle, to je rok za podnošenje amandmana 27. kolovoza. kako bismo mogli usvojiti e, mišljenje o amandmanima na proračun do 5. E, rujna. A to će se podudarati sa aktivnostima odbora za proračun. Što se tiče roka za amandmane na proračun i na nacrt mišljenja. E, toliko što se tiče ove točke. Međutim, kao što ste istaknuli e, gospođo Gminder, imamo 20 minuta za sljedeću točku koja je na dnevnom redu, a riječ je o prezentaciji o prijenosu odobrenih sredstava. 82 milijuna eura iz Dublinske pričuve u e, korist Fonda za azil i migracije, takozvani fond AMIF. E, cilj je predstaviti obrazloženje i svrhu ovog prijenosa. Gospođo Gminder, u svojstvu direktorice e, za e, odjela za migracije. Molimo da nam pojasnite svrhu ovog prijenosa u narednih desetak minuta. Izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na tome što ste mi omogućili da održim ovu prezentaciju. Nekoliko riječi o općem proračunu za 2019. jer e, očito je ovo prva prigoda u sklopu koje se novi parlament bavi ovim proračunom. Kao što sam spomenula, proračun je iznimno složen. Imamo šest elemenata. Ukupno na godišnjoj razini imamo oko u programskom razdoblju 2,8 e, milijardi E, po godini koje su namijenjene izdvajanju za programe. Spomenuli ste AMIF, ISF, a postoji program Europa za građane. E, neki dijelovi programa obzora 2020. za sigurnost i istraživanje, a isto tako trebamo E, financirati i mjere e, za sprječavanje e, krijumčarenja i prevenciju. A osim toga postoji proračun za šest agencija na području unutarnjih poslova počev od Europola, EASO-a i tako dalje. Krenut ću sa prezentacijom. Što se tiče proračuna za 2019. kao što sam spomenula u odnosu na 2020. u sklopu mirenja parlament je inzistirao a vijeće se složilo da imamo 460 milijuna koje su predviđene prema Dublinskoj uredbi da se stave u pričuvu. Mi smo zatražili da se e, ukine ova pričuva prvi puta u travnju 2019. sa namjenskim mjerama potpore za Grčku, Italiju, Španjolsku. Isto tako e, neke neku vrstu potpore e, u zemnom fondu. E, to je e, stavljeno na raspolaganje i sada tražimo da se odobri prijenos 82 milijuna posebno za preseljenje tijekom 2020. i druge mjere potpore za Grčku. Preostalih 7,2 milijuna E, koji preostaju do 90 milijuna stavljaju se na raspolaganje kao doprinos e, u smislu solidarnosti kako bismo izvršili kompenzaciju za Grčku e, i druge programe koji su dogovoreni u sklopu mirenja, primjerice za programe Erasmus+. E, dakle, danas govorimo o 62,8 e, milijuna za jačanje aktivnosti iz 2019. za Grčku, a isto tako e, cilj je osigurati preseljenje sa dodatnih 20 milijuna tijekom nastavka ovih aktivnosti 2020. Što se tiče preseljenja, riječ je o 87 tisuća osoba E, dok sada čekamo sljedeći korak i usvajanje uredbe o preseljenju, e, predlažemo novi program preuzimanja obveze država članica. Pokrenuli smo ovaj ovu inicijativu i zatražili e, da preuzme obvezu za dodatnih 20 tisuća. Već imamo sredstva na raspolaganju za 12 tisuća obveza, a to je prenamjena sredstava koja su bila predviđena za AMIF i premještanje. E, donesena je odluka prošle godine kako bi se omogućilo korištenje sredstava za preseljenje. Države članice aktivno koriste tu mogućnost i već su predložile 12.000 preseljenja. Dodatnih 2.000 E, preseljenja do e, ukupno 40 tisuća e, bi se koristili iz ove pričuve i zato predlažemo ovaj prijenos. Ukoliko dođe do dodatnih obveza mi ćemo pokušati to financirati iz odobrenih sredstava za 2020. Ako prijeđemo na aktivnosti u Grčkoj, riječ je o 60 E, milijuna. Nekoliko riječi o financiranju u Grčkoj i kao što sam rekla financirat ćemo program e, prijedloga smještaja za izbjeglice i isto tako novčanu komponentu e, u sklopu koje izbjeglice dobivaju određena sredstva na mjesečnoj razini. UNHCR je nadležan za to i u ovom trenutku ima raspoloživa sredstva za 70 tisuća osoba. Treba ćemo povećati sredstva budući da, kao što su zastupnici malo prije istaknuli, broj ljudi koji dolaze u Grčku povećava se, tako da sada trebamo obuhvatiti 87 tisuća osoba E, u sklopu ovog sustava. E, osim toga trebamo obuhvatiti i smještaj ljudi u hotelima. To je vrlo skupo rješenje a grčka vlada ulaže napore kako bi povećala mogućnosti i omogućila smještaj u kampovima za migrante. To bi bilo ekonomičnije rješenje. Međutim, u ovom trenutku nema dovoljno raspoloživih lokacija i stoga ćemo trebati nastaviti financirati ovaj izvanredni smještaj u hotelima do studenog. E, pokušavamo osim toga otvoriti dodatnih 10.000 mjesta za prijem e, migranata u sklopu ovog programa smještaja u hotelima i e, na koncu preko Međunarodne organizacije za migracije pokušavamo osigurati dodatnu potporu za osiguranje dodatnih usluga kao što su usluge prevođenja, u školama, psihološka potpora, prijevoz e, zaposlenika i migranata na određene lokacije u udaljenim područjima, a osim toga e, pomažemo e, maloljetnicima bez pratnje i pružamo dodatne usluge. Dakle, to je svrha ovih sredstava ukoliko se odobri njihov prijenos E, i na taj ćemo način e, doista pružiti konkretnu potporu ovim e, ljudima i na taj način ćemo ostvariti rezultate koje želimo ostvariti kroz proračun. Hvala lijepa. Dakle, imali smo malo problema sa, tehničkih problema s prezentacijom, ali u konačnici je sve funkcioniralo. Imali netko neki komentar? Koliko vidim, nitko se ne javlja za riječ. Odnosno, ipak... Zamjenik člana, ne vidim vaše ime. Imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem na ovoj prezentaciji, a zahvaljujem i na samoj inicijativi. E, sam e, sam proveo dosta vremena na grčkim otocima i ondje situacija nije podnošljiva. E, smatram da je dobro da se investiraju sredstva ondje, ali čuo sam i planove grčke vlade e, koji međutim ne počivaju samo na tome da se osiguraju mjesta u kampovima. E, zanimalo bi me imate li informaciju o tome da su u zadnjim godinama prošireni kapaciteti kampova na grčkim otocima. Radili se na tome. Osim toga, e, druga stvar, možemo li isključiti da će ova sredstva, dakle ovih 62,8 milijuna, možemo li isključiti da će se ta sredstva investirati kako bi se izgradili zatvoreni e, kampovi za zadržavanje migranata, closed detention camps? E, to znači da bi im se ograničilo kretanje i ne bi uopće mogli napustiti te kampove na grčkim otocima. Dakle, možete li isključiti da će se ova sredstva koristiti za izgradnju takvih eh, zatvorenih kampova za migrante? Hvala lijepa, zastupniče Markvart. Eh, koliko vidim, još jedan zastupnik se javio, međutim eh, ne mogu pročitati na vaše ime. U svakom slučaju, izvolite. Hvala lijepa. E, poštovane e, dame i gospodo, zovem se Kostas Zervanitis, e, član sam stranke Siliza i kluba gue Želio bih istaknuti nekoliko stvari. U Grčkoj je došlo do smjene na vlasti i došlo je i do promjene ideologije i dogme prošle su tri godine i tri mjeseca od e, početka rada na reviziji uredbe Dublin 2 e, kako bismo uspostavili pravičniji sustav e, raspodjele migranata. Želio bih reći da sam po zanimanju novinar e, i jako puno sam putovao i izvješćivao o e, situaciji u kojoj se nalaze migranti, tako da imam iskustvo iz prve ruke sa terena. E, što se tiče tražitelja azila, što se tiče migranata, moram reći da to nisu brojke, to su osobe, ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita. E, brojke su toliko velike da se postavlja pitanje apsorpcije e, moramo imati jedan održivi sustav e, mi smo skloni tome da govorimo o brojkama i u tom kontekstu moramo razmišljati o mogućnosti apsorpcije, a moramo razmišljati i o uzrocima koji navode te ljude da krenu na put, uzrocima migracija, a to su ratovi. A što se tiče sredstava, naravno da postoji potreba za financijskim sredstvima i financiranjem, međutim, postoji ovdje jedno pitanje. E, pitanje je e, gdje će završiti ova sredstva i hoće li se e, iskoristiti na odgovarajući način. Kako dakle možemo osigurati da će se sredstva utrošiti na način da se pokriju potrebe tražitelja azila? E, hoće li se e, izvršiti ulaganja e, u integraciju tih ljudi u društvo, a ne u njihovu marginalizaciju? Kako možemo biti sigurni da se ta sredstva neće utrošiti kako bi se ljudi vratili umjesto da se asimiliraju. Kada govorimo o promjeni dogme u Grčkoj, E, tu bih spomenuo da Ministarstvo e, migracijske politike e, je nešto čiji rad usmjerava vlada. Međutim, sada je to sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova. Sada je to posao kojim se bavi policija. Tako da Ministarstvo za migracijsku politiku više ne postoji u Grčkoj. Dakle, to ministarstvo koje je nadležno za rad policije je sada nadležno i za pitanje migracija. E, to pokazuje da je došlo do promjene u pristupu. E, mi se ne slažemo s ovom novom politikom. Smatram da stvari trebamo nazvati pravim imenom. E, drugim riječima, propaganda i korištenje ovih osoba kao instrumenta u propagandi, širenje ekstremističkih gledišta i rasističkih E, pogleda na svijet, e, to nije prihvatljivo. Smatramo da ove ljude treba integrirati u društvo i to im omogućiti. Smatramo da nova politika koju uvodi e, stranka nove demokracije nije prihvatljiva. Temeljno pitanje koje se ovdje postavlja je pitanje što može učiniti komisija i što možemo učiniti u Briselu? Možda možemo staviti na raspolaganje potrebna sredstva, međutim pravo pitanje je hoće li ta sredstva završiti ondje gdje bi trebala biti i hoće li se utrošiti doista namjenski. Koliko vidim, zastupnica Keller se javila za riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem e, predstavnici komisije na prezentaciji koju je održala. I mi podržavamo ovu inicijativu da se raspodijele dodatna sredstva za pružanje potpore migrantima u Grčkoj. Međutim, željela bih se nadovezati na ono što je već rečeno. Žao nam je E, što dolazi do ovog praktičnog koraka prenamjene sredstava e, kao posljedica neiskorištenosti sredstava u sklopu Dublina. Malo prije smo govorili o proračunu za 2020. i zato je važno vratiti se na ovo pitanje i definirati europsku strategiju. Imala bih pitanje za vas, gospođo Gminder. Što se tiče druge ulazne točke i Gibraltara, to je ruta eh, kojom migranti dolaze iz sjevere Afrike u Europsku uniju. Nije iznesen nikakav prijedlog za prijenos sredstava. Možete li nam e, reći u tu svrhu, možete li nam nešto reći o tome kakva je situacija što se toga tiče u 2019. i 2020. Zahvaljujem komisiji i skrećem pozornost na rastući problem, a to su maloljetnici bez pratnje i e, to u slučaju Španjolske, to se ne događa samo u e, e, gradovima na granici s Marokom, već e, i u regionalnim i drugim središtima. I to su djeca kojima je potrebna pomoć, a radi se o posebno osjetljivoj kategoriji u smislu eksploatacije i radne i seksualne koja je u puno slučajeva završila u rukama organiziranih bandi delinkvenata e, u urbanim sredinama. I insistiram da se intervenira upravo zato što se radi o rastućem problemu e, i to osjetljivih skupina kojima je potrebno e, pružiti specifičnu, konkretnu pomoć. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. I ja bih e, dao dva svoja razmišljenja. Prvo se odnosi na 82 milijuna eura e, e, amif za grčke napore u pogledu priljeva imigranata i e, usklađivanja sa standardima Europske unije i to je pomoć namijenjena e, regionalnim i lokalnim zajednicama e, koje vrše izravan prihvat. Ovo je specifična tema i moj kolega je upravo o tome govorio, budući da se radi o okolnostima koje prevladavaju na cijelom sredozemlju, a osobito e, i e, u, na Gibraltaru i na e, španjolskoj obali. Pa bih upravo zato želio podsjetiti na Dublinsku uredbu i mogućnost iznalaženja održivog rješenja za azilante da bi se podijelile odgovornosti i zaduženja između država članica. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada ponovno eh, dajem riječ predstavnici komisije, gospođi Gminder, kako bi iznijela završne napomene. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče na tome što ste mi dali riječ. Zahvaljujem na svim iznesenim komentarima. Doista, kao što ste s pravom rekli, neusvajanje Dublinske uredbe i e, premještanje migranata u Europi ima i drugu stranu medalje. E, granične države one koje su najizloženije morale su prihvatiti veliki broj migranata i zato trebaju našu potporu. Sredstva koja nisu iskorištena za prvobitnu namjenu sada će se iskoristiti u tu svrhu. E, međutim, moram isto tako reći e, da, da je ostvaren dogovor oko Dublina, onda bi se automatski trenutačno prebacila sredstva na odgovarajući način. A što se tiče pitanja gospodina Markvarta, e, moram reći da e, što god da financiramo mora biti u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, e, sva pravila i sve odluke vijeća ministara o koja se odnose na azil, migracije i preseljenje i premještanje sve to mora se poštovati kada investiramo određena sredstva i osiguravamo e, financije. Došlo je do velikog povećanja u broju e, migranata koji dolaze i to je dovelo do povećanja lokacija za kampove. E, Mnogi od migranata koji su došli u takozvane hotspotove sada su prebačeni na, u nove kampove na otocima. To je aktivnost e, u sklopu koje mi pružamo potporu. IOM je nadležan za to, Međunarodna organizacija za migracije. Došlo je do e, povećanja svih aktivnosti e, koje mi podupiremo. Uglavnom ih provode Međunarodna organizacija za migracije i UNHCR. Dakle, oni oni rade na tome izravno. Međutim, postoji nekoliko aktivnosti gdje pružamo potporu e, grčkim nadležnim tijelima e, što se tiče podnošenja žalbi e, i e, administrativnih aktivnosti i sigurnosnih službi koje su dostupne na lokacijama kampova kako bi se osigurala zaštita. To su stvari e, gdje pružamo potporu, financijsku potporu grčkim tijelima. Osim toga postoje i aktivnosti koje se tiču potpore maloljetnicima bez pratnje. To je osjetljiva skupina kao što znamo a i što se tiče prijenosa ovih sredstava o kojima govorimo danas, obuhvaća i 8 milijuna e, u svrhu e, pružanja potpore maloljetnicima bez pratnje. Što se tiče pitanja koje je postavila Španjolska, e, sve više pružamo potporu i Španjolskoj s obzirom na prirodu e, dolazaka migranata ondje. U tijeku je postupak odobrenja dodatnih sredstava za uspostavu centara za privremenu potporu, za identifikaciju, registraciju, uzimanje otisaka e, prstiju i obradu podataka migranata. E, osiguravamo dodatna sredstva za izvanredni prijem i aktivnosti Crvenog križa. A osim toga e, postoje i e, dodatna sredstva za policijsku službu za, u svrhu zaštite. Dakle, to je također sastavni dio ovih sredstava koja će se prenamijeniti u iznosu od 82 milijuna. E, što se tiče ovog proračuna za najizloženije e, države, e, predviđena su bila sredstva u prethodnim godinama i za Italiju, a još uvijek radimo na mjerama sa talijanskom vladom kako bismo financirali velike projekte i borili se protiv eksploatacije radnika, što predstavlja veliki problem. E, zato mislim da zaključno mogu reći da se ova sredstva troše namjenski. E, riječ je o rezultatu političke situacije koja postoji u Europi. Mi aktivno surađujemo sa dotičnim skupinama. Aktivnosti se obično provode e, kroz međunarodne organizacije i nadležna tijela dotičnih država. Možda ćemo imati vremena u određenom trenutku i za detaljniju raspravu o tome kako se koriste proračunska sredstva jer e, veliki iznosi također idu izravno kroz države članice, a postoji jedan dio za koji je zadužena komisija. Dakle, riječ je o proračunu u sklopu kojeg imamo dijeljeno upravljanje i zajedničko upravljanje, ali to su sada već detalji o kojima mogu govoriti drugi put. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem Hvala lijepa na ovim informacijama koje se tiču e, prijenosa odobrenih sredstava. Iskoristio bih ovu priliku s obzirom na komentare nekih zastupnika koji su rekli da je važno ukinuti ovu blokadu reforme Dublinske uredbe. E, riječ je o nečemu što sam htio pojasniti. temeljito. E, e, sam e, na vijeću ministara u Finskoj, e, u Helsinkiju u četvrtak i petak. To je organiziralo finsko predsjedništvo. E, ja sam ondje na toj konferenciji sudjelovao u svojstvu predsjednika odbora LIBE i ja sam se javio za riječ u sklopu rasprave o budućnosti migracijske politike. E, bilo je tu nekoliko pitanja kojima se bavilo Vijeće ministara pravosuđa i unutarnjih poslova. E, ta pitanja obuhvaćaju unutarnju sigurnost, umjetnu inteligenciju, hibridne prijetnje, jačanje vladavine prava i pravosudnu suradnju u e, kaznenopravnim stvarima. E, sve su to pitanja koja su iznimno relevantna, kao što vam je jasno. Međutim, e, što se tiče ove teme, jasno je izneseno da je uloga Europskog parlamenta i uloga ovog odbora da zatraži od vijeća da što prije usvoji mandat za finsko predsjedništvo kako bi se pokrenuli pregovori oko ukidanja blokade o Dublinskoj e, uredbi kako bi se ukinula blokada u pogledu cijele cijelog migracijskog paketa, budući da tu postoje još neki akti kao što je uredba Eurodac. U svim tim slučajevima postoji blokada u ovom trenutku, a do sada su se već trebale usvojiti te uredbe i to prije nekoliko godina. Međutim, situacija je takva da postoji blokada zato što ne postoji dogovor o zajedničkom stajalištu vijeća u pogledu Dublinske uredbe. E, i e, zato e, je e, finski minister i vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove organiziralo ovaj sastanak i saslušalo mišljenje povjerenika Vramopolosa u pogledu pitanja iskrcaja kada dođe do operacija traganja i spašavanja na moru. Što se tiče E, osnovnih načela i nepostojanja admisijskih sporazuma. Rečeno je da postoji mogućnost da se koristi vizni kodeks, i da se e, primjenjuje e, sustav liberalizacije viznog režima kako je navedeno u uredbi o viznom režimu. To je ono čime smo se bavili krajem zadnjeg saziva Europskog parlamenta osim toga, spomenute su i mjere u odnosu na trgovinsku politiku, e, obvezatne granične procedure i e, temeljita pravna analiza kako bi se uvela razlika između operacija e, traganja i spašavanja i omogućavanja krijumčarima da ostvaruju dobit temeljem krijumčarenja ljudi. To je nešto o čemu smo puno puta govorili u, na, u Europskom parlamentu, a osim toga vodila se rasprava i o popisu sigurnih trećih zemalja. To je tema o kojoj je uvijek riječ, posebno kada govorimo o sjevernoj obali Afrike, a posebice o Libiji. Finski ministri E, koji su iznosili stajalište i predstavljali program rada finskog predsjedništva e, bit će e, gosti na odboru Libe početkom rujna i to na sastanku 4. rujna, neposredno nakon ljetne stanke. Želio sam iskoristiti ovu prigodu i samo spomenuti da su ove teme bile predmet temeljite rasprave na sastanku ministara pravosuđa i unutarnjih poslova na početku finskog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Sada prelazimo na sljedeću točku, a to je točka šesta. Imamo na raspolaganju jedan sat kako bismo e, se pozabavili takozvanim fitness checkom, dakle e, provjerom primjerenosti migracijske politike i zakonodavstva na ovom području. U ovom području krajem 2016. godine E, što se tiče e, programa e, rada na području migracija usvojenom iz svibnja 2015. očekivalo se da će se taj program dovršiti do 2018. Međutim, prethodni saziv parlamenta nije dovršio posao, nije postojala mogućnost za to što se tiče migracijske politike Europske unije, to je tema koja je ponovno na dnevnom redu kako bismo razgovarali o tri direktive i o izvješća o provedbi tri konkretne direktive koje se tiču zakonitih migracija u Europsku uniju. Kao prvo, riječ je o direktivi iz 2003. godine koja se tiče statusa državljana trećih zemalja koji su dugoročni rezidenti. E, druga direktiva je direktiva iz 2003. o pravu na spajanje obitelji i e, treća direktiva je direktiva iz 2011. o jedinstvenoj e, e, dozvoli boravka za rad državljana trećih zemalja Time se definiraju prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u nekoj državi članici. Ove e, tri direktive e, sastavljene su u duhu e, vijeća u Tampereu prije 20 godina. Dakle, to je doneseno tijekom finskog predsjedavanja prije 20 godina. Cilj ovih direktiva je integracija stranih radnika na teritoriju Europske unije. Međutim, u zadnjim godinama, kao što svi znamo, težište zakonodavstva Europske unije se premjestilo na određene kategorije radnika. Sezonske radnike, e, primještenje radnika unutar poduzeća, studente i znanstveno istraživačke radnike da, i e, visoko kvalificirane radnike. Došlo je do revizije takozvane direktive o e, plavoj karti. Međutim, došao je trenutak da se ponovno pozabavimo horizontalnim tekstovima, a to su ove tri direktive. Trebamo se baviti i pitanjem e, kako teče njihova provedba, e, gdje su potrebna poboljšanja kako bismo mogli e, razgovarati o budućnosti europske politike o zakonitim migracijama. U ovom kontekstu dao bih riječ gospodinu Matija Solu, direktoru za migracije, mobilnost i inovacije iz DG Home. Izvolite, a nakon toga ćemo imati raspravu. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Budući da e, prvi puta nastupam pred ovim sazivom, želim e, reći da se veselim suradnji s ovim odborom i njegovim zastupnicima. Kao što ste rekli 1. travnja, nakon eh, objave radnog dokumenta, to je dokument eh, provjere primjerenosti eh, u pogledu ilegalnih migracija, dakle objavili smo i rezultate provjere primjerenosti i danas možemo raspravljati o glavnim zaključcima provedbe određenih direktiva koje se e, odnose na e, migrante koje ste vi spomenuli. Jedan je e, dio zastupnika novo izabran i ja ću upravo zato dati neke opće primjedbe, odnosno uvesti vas u provjeru primjerenosti i ono što se događalo od travnja. Rezultati provjere primjerenosti potvrdili su značaj učinkovite e, migracijske politike kao ključnog elementa nove sveobuhvatne e, politike upravljanja migracijskim tijekovima. E, dakle, politika prema ilegalnim migracijama je temeljac za sveobuhvatnu migracijsku politiku Europske unije. Provjera primjerenosti pokazala je da eh, je bilo pozitivnih eh, rezultata kao na primjer eh, povećanje prava legalnim rezidentima iz trećih zemalja kao i e, spajanje obitelji, a s druge strane provjera primjerenosti je otkrila i e, ograničene učinke. Recimo, to je ograničena privlačnost za gospodarstvo e, potrebnih vještina i znanja, zatim i drugi e, provedbeni problemi ovih e, triju e, direktiva. Provjera primjerenosti treba pripremiti teren za pozitivne inicijative nove komisije uz konzultacije, ciljane konzultacije s širokim rasponom dionika, uključujući i nacionalne predstavnike, a gospodarski i socijalni partneri su nam potvrdili značaj e, radnika sa e, potrebnim vještinama i znanjima e, i jednako su tako tražili da se ozbiljnije razmotri situacija malih i srednjih poduzeća. Nevladine organizacije kao i e, sindikati su e, inzistirali i na borbi protiv radne eksploatacije e, maloljetnika na spajanju obitelji i stručnjaci i akademski krugovi naglašavaju da se trebamo fokusirati ne samo na e, nekvalificirane, već i na e, kvalificirane, visoko kvalificirane radnike da bismo bili konkurentni i e, sa zemljama poput Sjedinjenih država, Australije i Kanade države članice otvorene su za razmatranje različitih poboljšanja koja bi se mogla unijeti u ove direktive radije nego na izradu nacrta novih zakonodavnih prijedloga, a i e, trebamo e, dalje raditi na napretku. Reći ću u zaključku da su dionici inzistirali na e, boljem provođenju postojećih direktiva i zakonodavnim mjerama koje bi riješile nedosljednosti i nedostatke. Rezultate ovih konsultacija svakako ćemo uzeti u obzir, kao i povratne informacije koje ćemo dobiti od ovog odbora, pa ćemo politički raspraviti o tome kako dalje u području e, nelegalnih migracija. I reći ću nešto i o e, pregledu izvješća e, o provedbi ovih direktiva o e, spajanju obitelji i drugih koje su spomenute. Prvo, mogu reći da je e, taj pregled obveza i e, dio uobičajenih postupaka, dakle to su izvješća koja izdaju su zakonodavci. Zatim, za komisiju je ovo važno jednako kao i prijedlog nov, i kao i novi zakonodavni prijedlozi. E, nedosljednosti e, i opcije koje postoje za implementaciju e, su također doprinijeli neadekvatnoj primjeni. Što se tiče spajanja obitelji, tu je e, provedba poboljšana, kao što se vidi iz izvješća, e, i e, zahvaljujući i smjernicama iz 2014. godine i pravorijeku Europskog suda pravde koji tumači ove zakonske tekstove. Što se tiče drugih izazova, imamo eh, problem eh, dokazivanja identiteta, eh, obiteljskih veza, izdavanje dozvola, resursa, zatim pristupa zapošljavanju članovima obitelji i uvjetima integracije. Što se tiče direktive o dugoročno nastanjenim ili dugoročnim rezidentima, i tu ima određenih poboljšanja i to na tragu e, mišljenja Europskog suda pravde, međutim još uvijek imamo i problema koji e, su prepreka ostvarenju glavnih ciljeva ove direktive. Prvo, status e, stalno nastavljenih e, varira od države do države. Imamo e, tu zapravo neku vrstu natjecanja između nacionalne scheme i EU scheme, s tim da se nacionalna puno više primjenjuje. 2017. godine oko 3,1 milijun državljana trećih zemalja imalo je takve dugoročne dozvole u usporedbi sa 7,1 e, e, milijun e, koji su imali nacionalne dozvole. Dakle, direktiva je usvojena 2011. godine i to je važan element migracijske pravne stečevine. To se može kombinirati sa e, odredbama o jednakom postupanju. Izvješća ukazuju na probleme e, provedbe e, određenih odredbi, pogotovo u pogledu socijalnih primanja. I u zaključku mogu reći da ovu politiku, e, migracijsku politiku za nelegalne migrante treba proširiti i to će biti zadaća i za sljedeću komisiju i za dva e, su zakonodavca. A ova su izvješća dobar pravni temelj za daljnje političke rasprave, a komisija će se i dalje truditi osigurati da se e, propisi prenose u nacionalna zakonodavstva država članica e, i e, omogućivati državljanima trećih e, zemalja da na temelju dozvola usele u Europsku uniju. U nadolazećim godinama i komisija, parlament, države članice moraju raditi na uspostavi politike koja je primjerena izazovima koje e, imaju i gospodarstva i društva u državama članicama, uzimajući u obzir u našem pripremnom radu sve navedene elemente, a zaključno ću reći da smo na raspolaganju ovom odboru e, za bilo kakve rasprave pa i sudjelovanje na plenarnom zasjedanju bude li potrebno. Hvala vam na ovom pregledu koji je, kao što ste vrlo točno rekli, namijenjen e, najviše onima koji su novi e, zastupnici u odboru Libe. Hvala vam i što nama u europskim institucijama e, zapravo donosite jedan novi pogled na nedostatke i probleme koje ćemo trebati otkrivati i ispravljati u eh, zakonskim dokumentima koje smo već donijeli dakle a koji imaju nedostataka jednako tako trebamo biti svjesni i različitih eh, kršenja eh, postupaka i prepreka postizanju ciljeva koji su postavljeni direktivama, a odnose se na nelegalne migracije e, prema Europskoj uniji. Ostalo još nešto vremena za raspravu, žele li e, zastupnici uzeti riječ? Gospođa Trik se prva javila za riječ. Hvala vam lijepa i hvala na ovom pregledu. Vrlo sam zadovoljna ovakvim izvješćem jer e, nam e, vrlo jasno ukazuje na to što treba poboljšati u provedbi i e, u mogućem novom zakonodavstvu. I gospođa von der Leyen je rekla da će se inicijative parlamenta ozbiljno uzimati u obzir, što je poticajno. Kao osoba iz akademskih krugova E, ja se zalažem za transparentnost. Imam dvije kategorije pitanja koja se odnose i na provedbu i na novo zakonodavstvo. Što se provedbe tiče, mislim da je e, osobito važno da komisija e, odigra svoju ulogu nadzornog mehanizma za ja nisam zapravo svjesna E, velikog broja kršenja postupaka, e, odnosno e, postupaka koji se odnose na kršenje propisa, međutim, što se provedbe tiče, razmatra li komisija možda neke praktičnije smjernice za države članice koje bi pomogli državama članicama u provedbi E, i e, vjerujem da bi nam bile potrebne detaljnije smjernice. U pogledu e, novih zakonskih prijedloga imam tri pitanja. Ako govorimo o direktivi o spajanju obitelji, u vrijeme pregovora još nismo imali definiciju subsidijarne zaštite i upravo zato definicija subsidijarne zaštite nije uključena u direktivu iako jest u sve e, druge direktive e, i e, to došlo dakle do kasnijeg usklađivanja s konvencijom o izbjeglicama. Ovo je zapravo jedna zakonska rupa i to bi trebalo trebalo rješavati budući da vidimo u državama članicama da to utječe e, na e, situaciju subsidijarno zaštićenih osoba a ako e, razmatrate i dugoročnu zaštitu koja je potrebna to jednako tako i na takvu zaštitu E, ima utjecaj. Pa bi bilo jako dobro da to riješimo e, na razini Europske unije, ne samo e, na razini Europske konvencije o ljudskim pravima. Zatim direktiva o dugotrajnim rezidentima i usporedivim pravima koja se odobravaju dugoročno nastanjenima E, to uključuje i prava na mobilnost, ali direktiva je zapravo e, prepreka korištenju tih prava, e, jer je vrlo teško dugoročnim rezidentima mijenjati državu nastana radi zapošljavanja i upravo zato mislimo da nam je potrebno donijeti e, nove propise. E, zanima me kako komisija na to gleda budući da je ovo e, prepreka i fragmentiraju se direktive i zakonodavstvo koje se odnosi na nelegalne migracije treba jednako tako imati u vidu i tržište rada, dakle za sve vrste kvalifikacija. I upravo zato bi nam možda trebao jedan jedinstveni instrument za radne migracije. Hvala vam lijepa. Vjerujem da je komisija pribilježila sva ova pitanja. A sad dajem riječ gospodinu Sojdu. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem što ste spomenuli i e, ovu temu koja je vrlo delikatna, ali e, važna i za današnju i buduću situaciju. Naglašava se potreba da ulažemo više napora u postupke i Europske unije da bi se poboljšale e, određene odredbe, e, pogotovo u pojedinim državama članicama. Međutim, već smo ostvarili pozitivne i vrlo važne e, korake u napretku u pogledu mjera, postupaka i posljedica. U ovom kratkom obraćanju ja ću e, reći nešto općenito jer su europski pučani e, već rekli da se, da i države članice trebaju utvrditi koje su to rupe u zakonima e, koje e, imaju posebno veze s e, tržištem rada, a nelegalne migracije se ne temelje na vladavini prava za razliku od legalnih i osim toga treba uzeti u obzir i obveze koje smo preuzeli u pogledu e, imigracije iz trećih država. Gospođa Sipel, kao iskusna članica ovog odbora, a imajući na umu da ovo možda i nije jedina e, odgovornost komisije. E, nije me ova prezentacija, nije mi nešto bila dojemljiva. E, I postavit ću nekoliko pitanja. Govorimo li o provedbi direktiva koje su iz 2003. 11. E, je imali bilo koje države koja je u potpunosti primijenila ove direktive. Govorimo o direktivama pa način provedbe e, može biti i jest različit od jedne do druge države članice. Jesmo li vidjeli e, da je učinjen iskorak prema harmonizaciji i usklađivanju pravila za provedbu između država članica? Ili su ta pravila i dalje potpuno različita u 28 država članica? Pogledamo li kakva su različita pravila za različite kategorije radnika. Koliko se sjećam, države e, članice su e, upravo to e, željele jasno iskazati, ali govorilo se i o tome koliko je složeno, koliko je teško državljanima trećih zemalja razumjeti što se na koga odnosi i u tom području. E, također, imajući na umu različite kategorije, mislim da e, treba e, bolje uskladiti pravila koja se odnose na pravni temelj koji bi ljudi imali za legalni dolazak u Europsku uniju. U pogledu spajanja obitelji. Ovo se ne temelji samo na vladavini e, prava, nego smo mi kontinent koji drži do temeljnih prava, a spajanje obitelji je jedno od temeljnih prava i e, vrlo je važno e, u smislu naših kršćanskih tradicija. Spajanje obitelji nije međutim lako postići, pogotovo ni e, u, e, kod nelegalnih imigracija niti kod azila. Zanima me jesmo li postigli kakav uspjeh u tom području i postoji li kakav pregled i e, izvješće o tome koje bi nam ukazalo kakav je, kakva je bila uspješnost u ovom segmentu. Recimo otvoreno, iako neki kažu da im je potreban azil, dolaze e, u Europsku uniju e, ne zato što e, trebaju azil, nego zato što traže posao. Zbog čega to rade na ovaj način? Zato što nitko zapravo ne poznaje pravila u potpunosti i e, trebalo bi prvo to riješiti prije nego što inzistiramo na sasvim e, čistim nacionalnim elementima jer e, mislim da je tu sada na dijelu su stotine različitih propisa za ulazak u Europsku uniju. Ova pitanja su proširila našu samokritiku i Nadam se da ćete uspjeti sažeto odgovoriti. Vidim da se javio i gospodin Weimers iz EKR-a. Izvolite. Hvala. Da, Smatram da je pozitivno, gospodine, što ste iznijeli ovakve ocjene, ali vas potičem da bolje razmislite o posljedicama smanjenog broja pravila na ovom području. Pozdravljam što ste jasno rekli da direktiva o pravu na spajanje obitelji znači da najveća skupina onih koji dobivaju dozvolu boravka su u stvari članovi obitelji pojedinaca koji su već e, doselili. U Švedskoj to znači da dajemo više od stotinu tisuća dozvola za boravak, iako nam je vlada obećala da će se taj broj smanjiti. Dakle, kako Europska komisija vidi mogućnosti, odnosno ima li uopće volju da se od sadašnjeg sustava krene na plan gastarbajtera gdje bi e, dovođenje članova obitelji, e, odnosno pravo na dovođenje članova obitelji bilo ograničeno. Hvala. Hvala gospodine Ulja, ću biti kratak. Ja sam pročitao dokumente i kao novi zastupnik nemam iskustvo kao i gospođa Cipl, ali kao što je ona danas rekla, mm, ja se s tim slažem, a imam i prijedlog e, Dakle, ima li komisija prijedlog da se osnaži provođenje zakona? E, to je jako važno kod provjere primjerenosti. Hvala. Ako se nijedan zastupnik više e, ne javlja za riječ, e, dajem riječ gospodinu Oelu da odgovori na postavljena pitanja. Imate riječ. Da, puno hvala. Čuo sam puno primjedbi i pitanja, zahvalan sam na tome. Mi sada razmišljamo o tome e, kako da pripremimo e, prijedloge za sljedeću komisiju i mi ćemo svakako uzeti u obzir sve vaše primjedbe i prijedloge. Gospođa Strik je u prvom e, krugu pitanja E, postavila pitanje o provedbi i o nedostatnoj provedbi, ali bih rekao da sada ovdje govorimo o direktivama koje države članice moraju preuzeti i zato imaju rok od oko tri godine. Čak postoji automatski postupak da se odmah pokrene postupak e, zbog kršenja ako neka država nije na vrijeme obavijestila komisiju da je E, provela e, svoju obvezu. Dakle, mi pratimo provedbu Isto tako ste spomenuli da države članice e, trebaju smjernice koje nedostaju. Postoje smjernice, ali mi sada razmišljamo o tome da ih ažuriramo i dopunimo kako bismo dali bolju podršku državama e, članicama u e, provedbi. Ne mogu sada ulaziti u detalje, to je danas na dnevnom redu kolegija i kolegi će danas odlučiti o pokretanju nekoliko postupaka e, zbog kršenja i e, bit ćete o tome obavješteni. Također ste spomenuli e, približavanju statusa izbjeglice i statusa subsidijarne zaštite to je u pravnoj stečevini o azilu E, e, provjera primjerenosti e, o zakonitim migracijama je zaključila da kad je riječ o nejednakom postupanju još uvijek postoji E, razlika između e, e, državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem, izbjeglica i osoba sa subsidijarnom zaštitom, a na naredno je komisiji i zakonodavcima da vidimo što ćemo raditi dalje po tom pitanju. No imate pravo u tom pogledu i to je prepoznato u provjeri primjerenosti. Kada je riječ o direktivi o dugotrajnom boravištu. Mi ćemo uzeti u obzir vaše primjedbe, e, ali sada neću ulaziti u daljne detalje. E, gospodin Zoido je rekao da trebamo uzeti u obzir i e, pozitivne rezultate koje smo postigli. U izvješćima smo iznijeli nijansiranu sliku u tom pogledu. E, također ste izričito spomenuli e, nedostatke kad je riječ o integraciji u tržište rada i različite ciljeve e, politike o e, nezakonitim migracijama. Ja bih samo ponovio e, da politika o zakonitim migracijama ima tri različita stupa, a svaki moramo poboljšati. Prvo je unitarna strana to jest politika preseljenja i tu moramo e, e, raditi, već smo uspješni, ja bih vas podsjetio e, na 50 tisuća preseljenja. Dakle, prvi stup e, je zapravo humanitarna, humanitarni aspekt. E, drugi stup je integracija u tržište rada. Ovdje imamo plavu kartu i moramo razmotriti kako ići dalje. Tu su politički otvorena pitanja. A treći stup, a to ne smijemo zaboraviti, je sljedeći. Ako ne budemo imali sveobuhvatnu migracijsku politiku na europskoj razini, nećemo moći ništa ponuditi trećim državama kad s njima pregovaramo, na primjer kad je riječ o readmisiji i vraćanju. Dakle, mora, želimo se boriti protiv e, ne, ne reguliranih e, migracija, ali želimo i otvoriti puteve e, za e, reguliranu migraciju prema Europskoj uniji. Gospođa Zipel je rekla puno toga što je zapravo političke prirode, pa vas upućujem na narednu komisiju gdje će se voditi političke rasprave, no e, iskreno imamo problem provedbe sa svim direktivama. Dakle, slika nije ružičasta, imamo doista probleme sa provedbom svih tih direktiva u državama članicama, a kada je riječ o većem usklađivanju pravila moramo vidjeti kakva će biti politička situacija pod e, sljedećom komisijom. A to se odnosi i na ovu zadnju intervenciju o mogućnostima različitih e, zakonodavnih e, planova. A ja sam eto odgovorio na ona pitanja na koja sam mogao danas dati odgovor, a ako ovaj odbor želi e, jednu više tehničku raspravu o rezultatima provjere primjerenosti, to možemo organizirati. Hvala. Hvala, da. E, biti će još prilika za raspravu o ovom vrlo relevantnom aspektu e, migracijske politike Europske unije e, koja je podložna kritikama e, u Europsku uniju je za migrante teško doći postoje i mnoge rupe u zakonu, nedostaci, manjkavosti, isto se odnosi i na provedbu E, i to je sve zakompliciralo migracijsku situaciju tako da će se ovaj odbor svakako morati baviti time u budućnosti. Ovime smo završili dnevni red e, za jutrošnju e, sjednicu. Nastavljamo u tri sati sa povjerenicom King gdje će se govoriti o 19. izvješću E, sigurnosne strategije za, u sljedećim godinama. Podsjećam vas e, da imamo sastanak koordinatora za nekoliko minuta, ali to neće biti u ovoj dvorani. To će biti u Altiero Spinelli E2. Zgrada Altiero Spinelli E2 počinjemo u 11.30 i sastanak će trajati do 12.30, a odbor LIBE nastavlja radom u 3 sata popodne. Hvala.